ovom, e, u ovom plenumu, stoga odbori mogu nastaviti e, sa svojim radom. Dakle, glasovanje za izvješće Šnjevka je otvoreno. Jesu li svi dali svoj glas? E, glasovanje je zatvoreno i usvojeno. Potom izvješće Svoboda, glasovanje je otvoreno. Jesu li svi dali glas? Glasovanje je zatvoreno. E, izvješće usvojeno ponovo. Izvješće svoboda. Još jedno izvješće. Glasovanje je otvoreno. Jesu li svi dali glas? Glasovanje je zatvoreno. Izvješće je usvojeno. Izvješće Melo. Glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. Izvješće je usvojeno. Izvješće Vilmot. Dakle, prvo riječ imaju e, izvjesitelji Vilmot i Lize. Prvo ima riječ gospođa Vilmot. S obzirom da je ovdje riječ o drugom čitanju, imamo samo glasovanje o amandmanima. Ovo je nešto na čemu se radi već dugo, dakle trebalo nam je pet godina da dođemo na ovo što danas imamo i stoga mi je drago što imamo veliku podršku parlamenta. Riječ je o poticanju inovacija i uistinu žao mi je što ovaj da, pa dom je E, nije podržao nešto što štiti sigurnost ili daje veću sigurnost pacijentima diljem Europe, stoga sramite se toga. Hvala gospođo Vilmot, gospodin Lise. Uključite mikrofon. Evo. Mikrofon je uključen. Dopustite samo jedno kratko pojašnjenje što se tiče ovog glasovanja. Obično zapravo kada je riječ o ovom ranom dogovoru nemamo nikakvo glasovanje, međutim e, UKIP sada zapravo ovdje dao posebne zahtjev i gotovo sam zahvala na ovome jer nam to pruža mogućnost da danas kada smo razgovarali i o Brexitu još jednom pokažemo koliko je e, ovaj dom jedinstven e, da smo smo protiv da smo neš, za, da smo donosimo odluku o nečemu što je važno za jedinstveno tržište, nešto što pridonosi zaštiti u Europi. Naravno, um, zahvaljujem svima koji su omogućili da dođemo do ovoga, ali ponajprije želim zahvaliti i svim onim e, suradnicima koji su učinili i uložili e, nevjerojatne napore da bi ovo e, ovdje, da bismo imali ovo E, izvješće i ovaj dokument. Hvala gospodine Lise. E, sada glasujemo o prijedlogu za odbijanje ovog e, ove, ove preporuke. Glasovanje je otvoreno. Ako su svi dali glas, zatvaramo glasovanje. E, dakle, taj prijedlog izmjene je odbijen, time je zatvoreno ovo drugo čitanje. Potom još jedno izvješće Lise. E, dakle, imamo glasovanje koje je poimenično. Glasovanje je otvoreno. Jesu li svi dali glas. Ako jesu, onda je zatvoren. Dakle, prijedlog ne je e, odebijen, Time proglašavam prihvaćenim stajalište e, preporuke vijeću, potom izvješće GIL. Prvo imamo prijedlog da se prijedlog komisije odbije. Tko je za, tko je protiv, suzdržani, e, taj prijedlog se odbija. Potom imamo glasovanje poimenično. Ovo izvješću glasovanje otvoreno i ako su svi dali glas, e, glasovanje je zatvoreno. E, time je izvješće usvojeno, potom izvješće Ježek. Dakle, imamo prvo poimenično glasovanje. Glasovanje je otvoreno. E, ako su svi dali glas, glasovanje je zatvoreno i imamo usvojeno izvješće i time je prvo čitanje e, zaključeno. Olbricht e, izvješće i potrebna je kvalificirana većina, time se glasovanje sada otvoreno. Ako su svi dali glas, zatvaram glasovanje. E, izvješće je usvojeno. Još jedno izvješće Olbricht, imamo amatman 1 i 2, poimenično glasovanje koje je otvoreno. Ako su svi dali glas, glasovanje je zatvoreno i amandmani su odbijeni. Amandman 3, pojmeđeno glasovanje, glasovanje je otvoreno. Na glasovanje je zatvoreno. Amandman odbijeno, dakle e, izvješće cjelokupni tekst, time je glasovanje je otvoreno. Ako su svi dali glas, možemo zaključiti glasovanje i e, izvješće je usvojeno. Izvješće Olbricht, poimenično glasovanje. Glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. Izvješće je usvojeno. Potom izvješće Ešvot, amantman broj 3, tko je za, tko je protiv? Suzdržani? Dakle, amandman je odbijen. Amadman na broj 26. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 4 za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 33. Poimenično glasovanje. Glasovanje je otvoreno. Ako su svi dali glas, možemo zatvoriti glasovanje i e, odbijene. Potom 34 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 5 poimenično glasovanje otvoreno. Ako su svi dali glas, možemo zatvoriti glasovanje. Amandman je odbijen. Amandman 29 za, protiv, suzdržani, odbijeno 6 za, protiv, suzdržani, odbijeno 7 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 8 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Trideset za, protiv, suzdržani, usvojeno. 31 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 32 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 14 poimenično glasovanje je otvoreno. Ako su svi dali glas, možemo zatvoriti glasovanje. Amandman je usvojen. Amandman 15 za, protiv, suzdržani, odbijeno 16 za, protiv, suzdržani, odbijeno 35 za, protiv, suzdržani, odbijeno 1. Poimenično glasovanje je otvoreno. Ako su svi dali glas, glasovanje je zatvoreno. Um, amatman odbijen 9 za, protiv, suzdržani, odbijeno 17 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Dobro, time dolazimo do stavka 37, šest dijelova, tko je za, protiv, suzdržani, usvan je prvi dio, drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno treći za, protiv, suzdržani, usvojeno četvrti za, protiv. A ovo ćemo još jednom provjeriti. Dakle, četvrti dio glasovanja je otvoreno. Jesu li svi dali glas? Glasovanje je onda zatvoreno. I e, četvrti je usvojen. Peti dio. Dakle, pitanje vezano za pravilnik. Javlja li se netko? Ne. Peti dio. Tko je za? Gospodin Rubik, izvolite. Gospodine predsjedavatelju, htio sam samo reći 37.1 je odbijen e, za je riječ o General Allowance i o publishing, publishing i mislim da ovdje točka 5 više e, nije dopustiva. Gospodine Rubik, ja pak smatram da je dozvoljeno. Dakle, stavak prvi je usvojen sva četiri dijela o kojima smo glasovali su usvojena. Dakle, amandman 1, amandman zelenih je odbijen i onda smo nastavili sa amandmanom 9.17 i onda smo prešli na originalni tekst i već smo glasovali o prva četiri dijela koja su, za koje su svi glasovali za i sad smo na petom dijelu za, protiv. Dakle, ovo ćemo također e, provjeriti. E, glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. E, peti dio je usvojen. Šesti dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Dakle, imamo amadman 10, poimenično glasovanje je otvoreno. Ako su svi dali glas, možemo zatvoriti glasovanje. Od, je odbijen. Dakle, članak 41. originalni tekst za, protiv, suzdržani. Mislim da je usvojeno, ali moram još jednom provjeriti. Dakle, glasovanje je otvoreno. Ako su svi dali glas, možemo zatvoriti glasovanje i usvojeno je. Molim vas da ovdje u prvim redovima jasno date znak. Amatman 36 koji je za, protiv, suzdržani, odbijen 18 za, protiv, suzdržani, odbijeno 37 za, protiv, suzdržani, odbijeno 27 za, protiv, suzdržani, usvojeno 38 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Dakle, originalni tekst 47, dva dijela, prvi za, protiv, suzdržani, usvojen, drugi dio za, protiv, suzdržani, također usvojen. Potom amatma 19 za, protiv, suzdržani, odbijen, 20, tko je za? Dakle, evo, amandman 19, još jednom ćemo provjeriti, glasovanje je otvoreno. Ako su svi dali glas, zatvorit ćemo glasovanje. I amandman je odbijen, amandman 20 za, protiv, suzdržani, usvojen 21 za, protiv, suzdržani, odbijen 22 Poimenično glasovanje je otvoreno. Ako su svi dali glas, možemo zatvoriti glasovanje. Amandman je odbijen. Amandman 23, po također poimenično glasovanje, glasovanje je otvoreno. Možemo zatvoriti glasovanje. Amandman je odbijen. Amandman 24 za, protiv, suzdržani, odbijen, 25 za, protiv, suzdržani, odbijen, 28 za, protiv, suzdržani, usvojen, 39. Dakle, amandman 28, još jednom ćemo provjeriti, glasovanje je otvoreno. Ako su svi dali glas, zatvaram glasovanje, amandman je odbijen. Amatma 39, poimenično glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. Amandman je odbijen. Amandman 11 za, protiv, suzdržani, odbijen 12, poimenično glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. Amandman je odbijen. Amandman 40 također poimenično glasovanje. Glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. Amandman je odbijen. Dakle, članak 58, originalni tekst, poimenično glasovanje je otvoreno. Ako su svi dali glas, zatvaram glasovanje. Tekst je usvojen. Amatman 41. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijen. Amandman 2 i 13. pojmenično glasovanje. Glasovanje je otvoreno. Ako su svi dali glas, glasovanje je zatvoreno. Ovako, amandman je odbijen. Dakle, imamo pojedinačno glasovanje o cjelokupnom tekstu. Glasovanje je otvoreno. Ako su svi dale glas, zatvaram glasovanje. Izvješće je usvojeno. Potom izvješće Gajer. Poimenično glasovanje je otvoreno. Glasovanje zatvaram. Izvješće je usvojeno. Izvješće Negresku poimenično glasovanje, te potrebno nam je kvalificirana većina. Glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. Izvješće je usvojeno. Izvješće Fernandez, poimenično glasovanje, potrebno nam je kvalificirana većina, glasovanje je otvoreno. Ako su svi dali glas, možemo zatvoriti glasovanje. Izvješće je usvojeno. Izvješće Moraš, poimenično glasovanje. Glasovanje je otvoreno. Zatvaram glasovanje. Izvješće je usvojeno. Izvješće s Argentini, poimenično glasovanje je otvoreno. Zatvaram glasovanje. Izvješće je usvojeno. Izvješće Štehovski, poimenično glasovanje je otvoreno. Zatvaram glasovanje. Izvješće je usvojeno. Izvješće Huzmenova, poimenično glasovanje je otvoreno. Jesu li svi dali glas? Dobro, možemo zatvoriti glasovanje. Izvješće je usvojeno. E, izvješće Grapini, pojmenično glasovanje je otvoreno. Zatvaram glasovanje. Izvješće je usvojeno. Time Prelazimo na prigovor u skladu s člankom 106 poslovnika. Imamo poimenično glasovanje koje je otvoreno. Ako su svi dali svoj glas, možemo zatvoriti glasovanje i prigovor je ustvojen. Dakle, potom imamo a izvješće kolegice Valenciano i kolege Garcia Gonsu Legera. I imamo glasovanje u dva dijela. Prvi dan e, protiv, za protiv suzdržani, drugi dio e, za protiv suzdržani, odbijen. Mm, dakle, traži se provjera na drugi dio. Glasovanje otvoreno. Jesu li svi dali e, glas? Zatvaram glasovanje. Drugi dio je odbijen. Potom e, stavak 59 prvi dio za, protiv suzdržani usvojen, drugi dio za, protiv e, suzdržani odbijen. Dakle, rezolucija, pojmenično glasovanje, glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno i e, imamo usvojen tekst. Poštovane kolege i kolegice, dakle, vrijeme koje smo uspjeli ovdje sada uštedjeti, molim vas da cijenite i da u miru napustite, odnosno tiho napustite dvoranu ako ne želite saslušati obrazloženje glasovanja. Molim vas također da ovdje u dvorani ne razgovarate eh, glasno ili na putu van da ne govorite glasno kako bi ostali mogli dobiti riječ. Where the list? eine Ja, Poštovane kolege i kolegice, Molim vas da brzo napustite dvoranu. Ako želite napustiti dvoranu, gospodin Lambsdorff ima riječ kolega Gramo. Kolega Gramo. Graf Lambsdorff. frau kollegin hautala!